klubova zastanka imam e, priopćenja o imenovanjima. O tim imenovanjima bit će riječi u zapisniku. Ako ne bude nikakvih prigovora do objavljivanja zapisnika, onda ćemo ih smatrati potvrđenima. E, nadležni odbor ima jednu ispravku što se tiče e, teksta